Witam Państwa. Rozpoczynamy. Dobro jutro svima. Možemo započeti sa našim sastankom. Danas je počeo nešto ranije nego običajno. Juče sam već objasnio zašto. E, zato što danas e, u 1.30 obilježava se obljetnica ugovora iz Rima, tako da e, to jest u 12.30, pardon, tako da počet ćemo sada sa glasovanjem. Prvo glasovanje je na temu učinkovite uporabe resursa, smanjenje rasipanja hrane i poboljšanje sigurnosti hrane. Naš izvjestitelj je gospodin Nikolson. Nadležni odbor je odbor Envi. Imamo 80 amandmana i kompromise. Zato započnemo sada za, sa izvjestiteljem gospodine vam Ako želite, evo izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Drago mi je vidjeti toliko članova našeg odbora ovako rano ujutro. E, mislim da je ovo veliki komplement. E, dakle, entuzijazam članova ovog odbora je velik i bitno je da su preuzeli odgovornost da će glasovati. Samo želim zahvaliti e, svima koji su sa mnom surađivali, također mojim izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da smo obavili izvrstan posao. E, u sastavljenu kompromisu i mislim da je ovo zaista dobro e, izvješće. I eto, to je sve za sada. Hvala vam. Hvala vama. Uvijek je dobro e, zahvaliti naš i našim suradnicima koji nas podupiru. Tako da krenimo sada sa glasovanjem. Nadam se da svi imate glasačke kartice ispred sebe. Počnemo sa amandmanom jedan. Tko je za? Tko je protiv? odbio se. Kompromis A. Glasovanje otvoreno. Elektroničko glasovanje. Izvolite. zatvoren glasovanje. Gospodin Agnjev, imate riječ, izvolite. Gospodin Bojem je rekao da nisam stavio svoju karticu unutra, ali čini se, ja jesam, čini se da ne funkcionira. Evo, pokušat ću sa drugim uređajem. Dakle, Brexit Brexit se dogodio rano. Gospodine predsjedatelju, evo i zato sad ne mogu glasati. A evo, on je uspio. Dakle, gospodin Agnjo je glasovao, uzet ćemo u obzir e, kako je glasovao, međutim to nije utjecalo na ishod. Eto. Kompromis B. Glasovanje e, je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Hvala. Kompromis C. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Kompromis CA. Otvaram glasovanje. Glasovanje se zatvara. Hvala lijepa. Sada amandman 12. Tko je za? Tko je protiv? Hvala vam. Usvaja A sada kompromis D. Otvoren glasovanje. Zatvoreno. Usvaja se. Kompromis DA. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Hvala, usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 14. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 16. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 22. Tko je za? protiv, usvaja se. 26. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromis E. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Hvala, usvaja se. A sada amandman 19. Tko je za? Hvala, usvojeno. Amandman 14. Hvala. Uzvaja se. Pardon, to je bio amandman 40. Sada amandman 84. Tko je za, tko je protiv, odbija se. Amandman 41. Tko je protiv? Odbija se. Amandman 43. Tko je za? protiv, odbija se. Amandman 44, tko je za, tko je protiv, odbija se. Kompromis F. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 53. Tko je za, tko je protiv, odbija se. Kompromis G, otvoran glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Amandman 64. Tko je za? Usvaja se. E, amandman 66. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 68. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 69. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 70. Tko je za? Protiv? Provjerimo amandman 70. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 71. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromis H. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se amandman 82. Tko je za? Usvaja se. Kompromis I. Otvara se glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Amandman 101. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromis je J. Otvoren glasovanje, zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman 116. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 117. Tko je za? Usvaja se. 121. Tko je za? Protiv? Provjerimo amandman 121. Glasovanje je otvoreno. Hvala. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 13 uzdržanih. Kompromis K. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis L. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Hvala. Usvojen. Kompromis M. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvoja se. Kompromis e, N. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. usvaja se. Kompromis O. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis P. glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojen kompromis kve. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno, a sada amandman 131. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman 132. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo amandman 132. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 133. Tko je za? Usvaja se. 135. Tko je za? Usvaja se. 137. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 139. Tko je, tko je za, tko je protiv, odbija se. Sad imamo zajedničke amandmane vodama. Glasovanje se otvara. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. A sada amandman 144. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 147. Tko je za? Usvaja se. 150. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Ali evo, provjerit ćemo. Dakle, provjeravamo amandman 150. Otvoren glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Odbio se. Amandman 151. Tko je za? Tko je protiv? Odbio se. Amandman 153. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 157. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 165. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 167. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo. 167. Otvoram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Odbija se. 22 glasa su protiv. 172. Tko je za? Usvoja se. A sada glasajmo o nacrtu mišljenja zajedno sa svim amandmanima. Dakle, elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam našem izvjestitelju. Žele li gospodin Nikolson još nešto reći? Ako ne, samo ću naglasiti da će 10. 11 travnja ama, e, izvješće, nacrt izvješća biti usvojen u odboru ENVI, a 1. svibnja na plenarnoj sjednici usvojeno. A sada e, izvješće, e, vrlo važno izvješće, izvjestiteljice Neuhel. Tu smo imali razne rasprave oko ovog izvješća, vjerojatno se sjećate rasprave na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz Nizozemske. I sad će naši izvjestitelji znati najbolje kako objasniti to. I ja sam htjela sa svoje strane zahvaliti tajništu i naravno svim izvjestiteljima u Sjeni jer smo uvijek imali vrlo konstruktivnu suradnju i nigdje nije ništa pucalo nego smo zaista zbilja ozbiljno surađivali. Samo hoću reći da kod kompromisa L tu smo tekst popravili i to sa socijaldemokratima, a vidite to isto tako i u ovoj rubrici same izvjestiteljice, to je 320 i 318. To molimo da se tu plus i minus zamijene, to oprostite, to je bila greška, ali sve u svemu smo to riješili. Još jedan put hvala na dobre suradnje. Pani poseł, przechodzimy w takim razie do głosowania. Hvala lijepo i mislim da sad s ovim možemo preći na glasanje. Prvo ostaje isto. Dakle, počinjemo sa kompromisom A. glasovanje je otvoreno. Zamekame. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Amanon 120, 152. Tko je za? Tko je protiv? Mislim da se usvaja, ali evo, provjerimo. 152. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 153. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo. 153. Glasovanje zatvoreno. Odbija se. Tko je za 154? Tko je protiv? Odbija se. Kompromis B. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Kompromis C. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Hvala. Usvojeno. A sada 188. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se kompromis D. Zatvoren glasovanje. Prihvaćeno, odnosno usvoja se 199. Tko je za? Tko je protiv? Prihvaća se, usvoja se kompromise. Otvoren glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Uzvaja se. Kompromis e, F. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Prihvaća. Uzvaja se. 234. Tko je za 234? Tko je protiv? Odbija se. Kompromis G. Glasovanje se otvara. Kompromis G. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada prelazimo na 245. Tko je za, tko je protiv, odbija se. 246. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 248. Tko je za? Usvaja se. 249. E, tko je za? Usvaja se. Kompromis H. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 254. Tko je za? Tko je protiv? 254. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 258. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 259. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 260. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se, ali provjerit ćemo. Evo 260. Otvoren glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. 261. Tko je za? Usvaja se. 263 uz tko je za, tko je protiv, odbija se. 264 tko je za. 264 tko je za, protiv, odbija se, ali provjerit ćemo, dakle 264 otvoram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Odbija se. Kompromis i otvoren glasovanje, Zatvoren glasovanje. Usvaja se. 277. Tko je za? Tko je protiv? Otvaramo glasovanje. 277. Zatvaram glasovanje. Odbija se. E, tko je za 279? Tko je protiv? Usvaja se. Kompromis je Otvoram glasovanje, zatvoram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 294, tko je za? 294, tko je protiv? Usvaja se, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. 294. Otvoram glasovanje za e, amandman 294. Zatvaram. Usvaja se. Otvoram glasovanje za kompromis K. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 312. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromis L. Otvaram e, glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. 318. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Tristo osamnaest tristo devetnaest zajedno. Tko je za? Za ova dva amandmana. Tko je protiv? Odbija se. Dakle, odbijaju se ova amandmana. Kompromis M sada. Odvaram glasovanje za kompromis M. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na 331. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Kompromis N. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. 345, e, tko je za, tko je protiv, u se. Kompromis O. Zapravo prekontrolirat ćemo 345, otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Kompromis O. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. A sada 357 Hojbuš eh, izvjestitelj. E, odbija se. Eto, nije ovog puta prošlo. A sada kompromis P. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 364, izvjestiteljica Petir. Prihvaća se 365, za prihvaća se, usvaja se. sada prelazimo na uvodne izjave. Broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se, ali možemo evo provjeriti. Otvaram glasovanje za man broj 1. Zatvaram glasovanje. Hvala, usvojen. Amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromis 1. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Kompromis broj 2. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Usvaja se. 17. Tko je za? Usvaja se. 19. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Kompromis 3. Otvoren glasovanje. Usvaja se. 26. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 29. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo. 29. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. A sada 30. Tko je za, tko je protiv, odbija se kompromis 4. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo. 33. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 5. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Amandman 37. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 42. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 6. Pardon, evo, otvaram glasovanje za kompromis 6. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 7. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Amandman 54. Izvjestiteljice. Tko je za? Usvaja se. 55. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Kompromis 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada e, kompromis 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman. 80. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromis 10. Otvoram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se kompromis 11. E, tko je za? Dakle, kompromis 11. Zatvoran glasovanje. Uzvaja se. Amandman 99. Tko je za? E, sada amandman 100. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 12. Otvoren glasovanje, zatvoren glasovanje. Usvaja se. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 108. Izvjestiteljice. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman 109. Tko je za? Usvaja se. 110. Tko je za? Pro, e, tko je protiv? Usvaja se 111. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo amandman 111. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis 13. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na amandman 123 i 124. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se, ali provjerimo ipak. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Kompromis 14. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Kompromis 15. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na amandman 130. Tko je za? Usvaja se. 132. Tko je za? Usvaja se. 133. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se, ali provjerimo ipak. na glasovanje. Usvaja se. 135. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 136. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 137. Tko je za? Protiv? Usvaja se, ali provjerimo ipak. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 138. Tko je za? Usvaja se. 139. Tko je za? Usvaja se. Sada glasujemo za cijelokupni nacrt rezolucije sa sadnju sa svim amandmanima. Dakle, sada glasujemo o cjelokupnom izvješću, nacrtu izvješća sa svim amandmanima. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Da li bi izvjestiteljica željela nešto reći? Izvolite. Biću vrlo kratka, samo bih vam htjela zahvaliti. Hvala vam. Sada imamo završetak ove prilazne faze, s ovim još malo ići na plenarnu sjednicu, ali želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjedni. Kao što sam već rekla, suradnja je bila doista vrlo pozitivna. Jest duże zainteresowanie pani sprawozdawcy tym sprawozdaniem wśród krajów członkowskich. Da, da, mislim da su države članice također zainteresirane e, za ovo izvješće e, u velikoj mjeri. Hvala vam. I mm, bit će usvojeno e, na plenarnoj sjednici u travnju sada. Točka dnevnog reda 8. Delegirana uredba komisije o izmjeni delegirane uredbe broj 639 kroz 214 u pogledu kontrolnih mjera koje se odnose na uzgoj konoplje, određene odredbe o plaćanjima za ekologizaciju, plaćanje za mlade poljoprivrednike koji imaju kontrolu nad pravnom osobom, izračun jediničnog iznosa u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore dijelove prava na plaćanje i određene zahtjeve za obavješćivanje koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja po površini i dobrovoljnu proizvodnu vezanu potporu te o izmjeni priloga aneksa 10 uredbi broj 100 13.7 e, kroz 213 Europskog parlamenta i vijeća. Sve je ovo vrlo složeno, ali svi znamo što se po time misli. O čemu se radi? Zapravo je se o tome da moramo odobriti preporuku koordinatora odbora AGRI da zatražimo produženje roka od dva mjeseca za ulaganje prigovora. Sada ćemo prijeći na glasanje o ovom produženju. Samo bih vam prije toga rekao da, kao što se sjećate, 9.3. nakon njih zahtjeva kluba zastupnika je tajništvo pokrenulo pisanu proceduru vezano s mogućnost da se ukloni odluka e, koordinatora koja je donesena 28. veljače te e, naknadno usvajanje odbora, dakle da ne zatražimo e, produženje dvomjesečnog roka za ulaganje prigovora. Dakle, većina koordinatora je donijela odluku da ipak produžimo taj rok. O tome smo raspravljali 13. ožujka na sastanku odbora Agri. I sada smo odlučili da ćemo zatražiti od cijelokupnog odbora da usvojimo tu zastavu, e, tu odluku i stoga tražimo odobrenje preporuke koordinatora da se zatraži produženje dvomjesečnog roka za ulaganje prigovora. Dakle, imat ćemo još dodatnih dva mjeseca. Kako bi sve bilo jasno, glasat ćemo elektronički. Dakle, glasamo o produženju e, roka za ulaganje prigovora na dva mjeseca. Otvaram glasanje. Mislim da su svi Mislim da su svi glasali. Glasanje je završeno. Usvaja se. To znači da točka broj 9 e, sa dnevnog reda se ne razmatra jer smo odlučili produžiti rok za dva mjeseca. Onda možemo prijeći na točku broj 10. Ne. Ispričavam se, gospodine Nikolsone, tražili ste riječ, izvolite. Da, gospodine predsjedavajući, želim spomenuti temu koja je prije nekoliko dana prenesena na televiziji o tome da se pokvarena govedina izvozi iz Brazila. Ne znam je li to točno ili ne, ali eh, Htio bih pitati tajništvo kako da postupimo, možda možemo pitati komisiju o tome. Mislim da imamo odgovornost, zatraži od komisije odgovor. Je li iz Brazila pristigla pokvarjena govedina u bilo koju državu članicu EU? Ako da, e, da to saznamo i možda nam komisija reći točno gdje i koliko mesa. Ne želim sada da to postane masovna paranoja, ali mislim da je nama odgovornost da postavimo to pitanje, a da komisija to istraži i da nam pokuša dati odgovor ako je moguće danas, ako ne u jednom drugom trenutku pa čak i napismeno što je prije moguće. Dakle, ako biste mogli reći koja je uobičajena procedura o tome, jer ja osobno ne znam točno pojedina pravila, ali mislim da je ovo vrlo važno pitanje koje bi trebali spomenuti. Gospođo Megines, izvolite. Hvala vam. Ja bih podržala ovo što je rečeno, taj zahtjev gospodina Nikolsona, te bih predložila da zapravo imamo priliku popodne pod točkom 13. E, razgovarati o tome jer tamo će nam e, predstavnici komisije govoriti o e, trgovačkim pregovorima, a ovu zabrinutost koju je spomenuo gospodin Nikolson možda im to možemo penjeti tada. Tak, e, te sygnały są od... E, da. Već tri dana se o tome govori. Ja sam već danas o tome razgovarao sa predstavnicima e, Saveza proizvođača mesa i namjeravam poslati pismo komisiji. no možda možemo i napisati e, kratki mail. Kada s nama bude ovdje e, predstavnik komisije iz glavne uprave Agri, možda možemo kratko reći da se usvrde na to, možda mu pošaljemo mail prije nego što dođe k nama. Sada ću predati riječ tajništvu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Nema problema, naravno takvu vrstu zahtjeva možemo neslužbeno prenijeti komisiji i možda ako je to moguće bi nam netko već danas popodne mogao dati kratko obrazloženje. Ali gospodine predsjedavajući, samo jedno pitanje. Vi ste gospodine Miklasom, govorili o pokvarenom goveđem mesu. Je li to za glavnu upravu Sante ili za glavnu upravu Agri? Nadležno pitanje. Danas popodne nam dolazi gospodin Clark iz glavne uprave Agri na sastanak. On će govoriti o međunarodnim trgovačkim pregovorima i vjerojatno će moći nešto reći o uvozu iz Brazila, ali možda neće to moći učiniti iz jednog sanitarnog kuta gledišta, iz kuta gledišta glavne uprave Sante. I u tom slučaju bismo trebali eh, kontaktirati i tu glavnu upravu. To je jedno pitanje koje ja imam o tome. Pa mislim da ste na ovaj način eh, riješili to. Dakle, možda bismo mogli doista pitati nekoga iz glavne uprave Sante. Da, ja nemam nikakve problema s time da nekoga tamo kontaktiramo, ali mene zanima je li netko komentirao te uvoze iz Brazila u proteklih dvije godine primjerice? Mislim, ne znam hoće li moći pronaći informacije o tome već za danas popodne, ali možda nam mogu reći općenito odakle je došlo, došlo koje meso. Ja kažem samo da sam to vidio na televiziji, samo sam to čuo, dakle ne mislim nikoga okrivljavati prije nego što dobijemo potrebne informacije. No, moramo reći da je ovo tek početak priče i ne bismo to trebali više odugovlačiti. Gospodin Bove, da, to nije povećano sa trgovinom izravno, ali na neki način i je. To je jedan problem koji imamo, o kojem još nismo raspraviti, doista bismo trebali raspraviti o komisiji s time. Dakle, što se tiče eh, toga da Eh, američka administracija deklasira eh, u Americi eh, interne dopise Monsanta i tamo vidimo da su oni već su već od 99. godine znali za rizik po pitanju upotrebe glifosata i da to dovodi do zdravstvenih problema i ti dokumenti su ostali skriveni, tajni. Trebali bismo dakle imati raspravu sa glavnom prvom Sante, glavnom prvom Agriju o tome, ali isto tako bismo trebali organizirati saslušanje sa predstavnicama EFSE i predstavnicima e, proizvođača kemijskih tvari. Tu se radi o proizvodu koji se nažalost još uvijek koristi, e, poljoprivrednici ga koriste i mislim da trebamo to sve razjasniti. Vrlo je šokantno kada saznajemo za takva e, otkrića i to danas pokazuje da je ovo doista pravi poljoprivredni i sanitarni skandal. Hvala vam. Zastupnik Des. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Ja se želim još jednom vratiti na ovo pitanje uvoza mesa iz Brazila i želim podržati gospodina Nikolsona pri tom zahtjevu da nas Europska komisija o tome rasvijetli. Mislim da tu dolazi do nelojalnog tržišnog natjecanja kad vidimo da se kod nas poljoprivrednici kažnjavaju koje goveda 14 dana prekasno šalju na klanje, a vidio sam u Brazilu da se uopće o tome ne vodi računa i stoga mislim da doista eh, europske poljoprivnice ne bi trebali biti u nepovoljnijem položaju od drugih. Zastupnik Hoizling. Da, još jednom o ovom brazilskom pitanju. Naravno da moramo o tome razgovarati. E, sada su neke države članice dovele zabranu uvoza. To dakle je jedno, jedna tema koja nas jako zanima, pa i po pitanju pregovora u okviru Merkosur. bismo trebali nešto reći o tome što se događa sa tim uvozima. I mislim da tu ABDS ima potpuno se pravo, tu za europske poljoprivrednike vrijede drugačije norme i stoga bismo pri E, uvozu, te paziti na to da se poštuju svi standardi. To je neupitno. U svakom slučaju trebamo pitati komisiju za to i o tome. Hvala vam. Ova tema je e, doista važna. Vidimo da se gospodin Desi i gospodin Hojsling slažu, to vidimo i po tome. Gospodin Toma, da, samo da naglasim ono što je rekao gospodin Hojsling, trebali bismo biti vrlo pažljivi, stoga je važno razgovarati sa glavnom pravom e, za trgovinu, da vidimo što ćemo praviti sa tim brazilskim uvozima jer mi ne možemo izvoziti meso u Brazil. Hvala, gospodin Andriju. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Vidimo da e, nas ova rasprava odužuje kada se radi o pitanjima slobodne trgovine. E, sada, e, više nego ikad prije, moramo biti pažljivi, oprezni i zbog toga se ja slažem s onime što je rečeno da tražimo od komisije da nam da precizne informacije o tome što se dogodilo po pitanju brazilskog mesa. To pitanje možemo povezati i sa onime što je rekao gospodin Bove. To je nešto nas na to da doista organiziramo razgovor sa EFSOM po pitanju e, nadzora i kontrole proizvoda. Sada gospođa Aguilera ima riječ. Meni se ovo čini vrlo dobrim vrlo dobrim prijedlogom, ovo što je predložio gospodin Nikolson, doista imamo problem sa kontrolom uvoza. Dobro, kad kad se to događa kod jednih proizvoda, kad kad kod drugih, ali postavlja se pitanje je li ova kriza povezana sa nekim komunikacijskim poteškoćama. Ovo što čujemo iz Brazila doista je zabrinjavajuće. I sad nemamo točne brojke o tome što je uvezano uh, u Europu, što doista nalazimo na našim tanjurima. Ali ova rasprava bi se uh, posebno trebala odnositi na glavnu upravu Sante. Glavna uprava Agrije možda manje nadležna za ovo. Tu se više radi o pitanjima javnog zdravstva i tu doista moramo i znati koji dio te proizvodnje je na kraju pristigao u naše tanjure. A to je nešto što je u nadležnosti te glavne uprave. Hvala. Mislim da se svi klubovi zastupnika slažu. Mislim da se cijeli odbor slaže. I tu su s nama i predstavnici glavne uprave Agri u dvorani. Oni su to sigurno čuli i ja ću svakako zamoliti tajništvo da pošalje službeni poziv e, glavne upravi Agli, glavne upravi Sante. Mislim da imamo dovoljno vremena za to. A sada predajem riječ tajništvu. Hvala vam što ste mi predali riječ, samo kratku informaciju koja vam je možda zanimljiva vezano uz ovo što smo upravo čuli, a to je da je 11. travnja smo organizirali raspravu u ovom odboru sa predstavnicima iz EFSE, i e, to bi trebalo biti razgovor o svim temama koje nas zanimaju iz dakle, perspektive našeg odbora. To će biti 11. travnja. U redu ali mislim da nas to ne oslobađa eh, odgovornosti da već i ranije govorimo o toj temi. I stoga predlažem da pokrenemo taj proces i da uputimo eh, taj eh, zahtjev glavni upravi Santi, glavni upravi Agri. sada ćemo prijeći na točku broj 10 na dnevnom redu. Tu se radi o uvrštenju emisija stakleničkih plinova i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju zbog uporabe zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u klimatski energetski okvir To je vezano uz izmjenu uredbe broj 525 iz 2013. godine vezano uz mehanizam za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova te o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama. Izvjestiteljica je gospođa Köstinger. A e, odbor koji je nadležan je odbor Envi. Tamo je izvjestitelj za ovaj dosje gospodin Lins. E, vrlo je lijepo kada imamo E, stalne članove i e, zamjenske članove koji se bave sličnim temama i u drugim odborima. E, mnogi naši članovi odbora su i članovi odbora odboru NV. Imam dosta informacija za vas o tom dosjeu, ali mislim da je, bi bilo bolje da predam riječ gospođi Kesegru koja će nam predstaviti sve važne informacije o ovom mišljenju, tako da vam predajem riječ. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. Možda bih uvodno naznačila da smo ovu raspravu e, sada odlučili održati na Međunarodni dan šuma, evo to je danas, i mislim da bi to i za nas trebao biti važan signal. Ovo zakonodavstvo koje ovdje imam pred nama trebamo primjerno urediti i e, trebamo smatrati sektor šumarstva e, sektorom sa velikim potencijalom, prije svega kada govorimo o klimatskom i energetskom okviru. Možda već sada unaprijed jedna primjedba, sigurnost e, prehrambenih proizvoda i održivo korištenje sirovina nisu oprečni ciljevima iz klimatskih politika. I to bi trebalo biti naša temena misao kada počnemo raspravljati o ovoj temi. Za mene je isto tako važno da imamo dosljedno postupanje za naš klimatski energetski okvir i da imamo dovoljno hrabrosti za uvođenje promjena. Suradnja između e, poljoprivrede i šumarstva je tu vrlo važna. Naime, ako ne uspijemo ta dva područja povezati na odgovarajući način, iskoristiti e, sinergije, onda bi to doista bila velika šteta. A e, zaštita klime je vrlo važna za sektor poljoprivrede i šumarstva, budući da ti sektori ovise o tome. I ja uvijek govorim da su poljoprivreda i šumarstvo dio rješenja, a ne dio problema. Konkretno što se tiče mog nacrta mišljenja o LULUCEF e, sektoru, meni je bilo vrlo važno da imam tri načela u tom iz izvješću. To je temelj. Dakle, kao prvo e, načelo pravednosti, načelo usporedivosti i načelo substitucije, to je nadomjestaka. E, što se tiče pravednosti, e, treba reći da napori država članica ne smiju postati tu na što se negativno gleda. U protiv nekoliko godina su mnoge države članice doista napravile velika poboljšanja na području poljoprivrede i šumarstva Postoje neke države članice koje već desetljećima naporno e, provode e, mjere za zaštitu e, okoliša i dakle te poljoprivredno okolišne mjere i mislim da je to važno uključiti u obračun smanjene emisija. Zatim drugo načelo, načelo usporedivosti. Tu je meni važno da pitanje pošumljavanja i održivog upravljanja šumama, da tome trebamo dati pozitivnu vrijednost. Postoji velika razlika u Europi, od Finske do Grčke se to jasno vidi i e, tu moramo to imati na umu. Nikad ne bismo se trebali prepustiti iluziji da ćemo uspjeti imati e, jedno klimatsko pravilo za sve, za cijelo područje Europske unije. Zatim moje treće načelo substitucije se prije svega bavi time da ovdje jasno trebamo razlikovati između zelenih i fosilnih emisija CO2. Po mom mišljenju je to e, najveća pogreška e, u našem razmatranju. Jer ako ne uspijemo ovdje dobro razlikovati i reći da imamo jako pozitivan doprinos bioenergije, biogospodarstva i upotrebe drvenih proizvoda, u nekim sektorima, to moramo priznati, i to doprinosi tome da otpuštamo manje emisija CO2 u atmosferu. I tu mislim da sam našla doista vrlo dobar primjer, to je trostruki učinak drvene kuće. Naime, drvena kuća e, upija CO2 jednu tonu po kubičnom metru, to je kao jedna druga šuma u kojoj mi onda možemo doista živjeti. E, sama sirovina drvo zamjenjuje e, druge sirovine koje su energetski e, jako e, intenzivni i isto tako drvo se može reciklirati. Mi se bavimo i sa paketom o cirkulnoj ekonomiji uzgledečeno, a isto tako može doći i do energetskog korištenja. I stoga tu vidimo da se opet s time nadomješta fosilno gorivo. Stoga je to meni vrlo važno. Mislim da bi svi trebali razumjeti to načelo u našem odboru. Um, sažeto mogu reći za ovaj nacrt koji je pred vama da ćemo moći ostvariti uspjeh samo ako nam uspije da LULUCEF e, sektor uključimo e, u naše sveukupne politike. Treba nam pristup od do prema gole, gore. Dakle, Europska komisija ne bi trebala moći e, unilateralno mijenjati referentne vrijednosti za šume i to ne bismo trebali prepustiti samo e, komisiji. Zatim isto tako treba u sve to uključiti i sve ono što je postignuto po pitanju biogospodarstva, dakle da s time e, da odamo počast e, bioekonomiji i da trebamo imati ravnotežu između pošumljavanja i krčenja. Dakle, uvijek moramo posaditi toliko drveća koliko ih iskoristimo. E, isto tako trebamo biti predvodnici održive poljoprivrede, e, održivog šumarstva i oni koji su tu prvi ne bi trebali biti kažnjavati, nego, bi njihovi uspjesi trebali biti uzeti u obzir. Biće veliki absurd ako ne uspijemo e, sve one sektore nagraditi koji su već nešto obavili. Ako na kraju uspijemo doista potaknuti zelenu ekonomiju i ako uspijemo sniziti upotrebu fosilnih goriva, onda mislim da smo uspjeli općenito kao zakonodavci. Veselim se jako e, na suradnju sa kolegama i kolegicama iz ovog odbora, ali naravno i na suradnju sa izvjestiteljem iz odbora ENVI. Mislim da bismo tu doista trebali imati tu viziju, dakle, društva sa nultom stopom emisija. To bismo trebali stvoriti. E, da šumarstvo mogu značajno u tome doprinijeti. Mislim da je to moguće i mislim da u ovom izvješću e, o sektoru lucef tu postavljamo jedne prve smjernice vezano uz to. Hvala vam lijepo i sada se veselim e, doprinosima drugih kolega i kolegica. Hvala lijepo. I ako se sjećate, gospođa Köstinger je bila odgovorna i za rad izrade naše strategije za šumarstvo i upravljanje šumama. I mislim da je upravo ovo bila jedna vrlo kompetentna prezentacija. Mislim da moramo i možemo od vas učiti, gospođo Köstinger. Ali sada pustimo sve naše šale. Mislim da bi bilo jako dobro kad bi nam mogli vašu prezentaciju dati u jednom pismenom izdanju, dakle barem u bilješkama i natuknicama, jer je bilo puno jako dobrih argumenata. A sada otvaramo raspravu. Da li se netko javlja za riječ? Niko. Ipak, gospođa Iva. Hvala lijepo. Da, ja bih željela zahvaliti gospođi Elizabet Köstinger na ovoj poziciji našoj za šumu i za šumarstvo kao i za zelene površine. Mislim da je jako bitno razaznati da su evropske šume i gospodarenje šumama jednostavno može pridonijeti našem ostvarenju klimatskih ciljeva i zaštititi našu životnu kvalitetu kao i bioraznolikost. A svi vrlo dobro znamo da su evropske šume se samo 65% njih se iskorištava. Znači 35% šume imamo više nego što de facto iskorištavamo. I prema tome to je jako bitno da se ovdje CO2 poveže i da se on zapravo u tlu vezuje i da se tu taloži i sprema, što je jedna jako, jako bitna stvar u čitavoj klimatskoj politici. Inače, trebamo naravno aktivno i održivo jačati cijeli sektor šumarstva i upravljanja šumama i mislim da je to dugoročno gledano najbolja strategija za zaštitu od klimatskih posljedica. I mislim da smo svi mi u našem odboru tu suglasni u tome. Kod LULUCF-a imamo jasno još one ogromne probleme kod izračuna referentnih vrijednosti za šume i šumarstvo. Vidite, tu nemamo dodatnih, zapravo ne možemo dodatne birokratske obveze prebaciti na vlasnike šuma ili upravitelje šumama, jer kad bi to učinili, bojim se da bi oni jednostavno imali previše obveza i čak više bi se toga na njih svalo nego što sad ovog časa možemo predvidjeti. Osim toga, vrlo su bitne i nacionalne nadležnosti, moraju se u šumarstvu zadržati. Tu se ne smije negdje na mala vrata omogućiti da sad e, evropska razina može intervenirati u upravljanje šumama i u tu nacionalnu nacionalnu ingerenciju. To se, na tome insistiramo da se to očuva. Nadalje, mislimo da se potrebne mjere i akcije koje će vlasnici upravitelji šumama smatrati realističnim koje će se dati provesti u realnosti. Naravno, ovdje imamo tri različite stajališta. Ono našeg odbora Agrija bi trebalo odgovara tome da se i šumarstvo i poljoprivreda i kompletni zeleni sektor čuva i drugčije obračunava, da ima drugčiju poziciju. Ali gospođa Köstinger znat tražila da je u okviru naših konsultacija imamo jedan stalni odbor za savjetovanje, za konzulting u vezi šumarstva, a ne da se to radi povremeno ad hoc i to mi je puno draže nego ono što je kolega Linz predlagao. Utoliko ćemo i u tom smislu ćemo i naše amandmane uložiti. Već sada zahvaljujem na pozitivnom mišljenju. Hvala sad gospodin Flanagan. Hvala. Mislim da je to vrlo zanimljiva tema. I, date, ja sam izvjestitelj u Sjeni iz NV odboru za to i sad pokušaj da to razumijemo. Mi smo održali jednu konferenciju stručnu razgovarali smo sa poljoprivrednicima, sa raznim ekološkim aktivistima i lobistima smo razgovarali i došli smo na kraju do zaključka da je izračun i obračunavanje vrlo potrebno ako želimo učiniti nešto da smanjimo doista emisiju stakleničkih plinova i pokušamo zaštititi se od klimatskih promjena. Ali problem je Problemi su naravno s kojima se naši poljoprivrednici i farmeri suočavaju. Jedan od problema je da bi se recimo šumarstvo u Irskoj moglo koristiti kako bi se nadomistilo jedno intenzivnije obrađivanje tla, intenzivnija poljoprivreda. Naime, vidjeli smo nakon razgovora sa poljoprivrednicima tamo da recimo da koristimo eh, riječi njihove, da je najgora najgora površina za iskorištavanje poljoprivredne svrhe upravo ona planinska ili na uzvisinama brežuljkasta i to bi se najbolje koristilo za pošumljavanje. I sad oni bi tu naravno navalili i jako velikom brzinom išli na intenzivno pošumljavanje. Međutim, to bi onda jasno moglo stvoriti probleme za područje kako ja živim. Jer e, vidite, ako imamo hektar za hektarom velike proširene šume, isto nije dobro jer to nam je iskustvo pokazalo. To najmanje je dobro ako ljudi žive u tim područjima, prema tome trebamo se i toga čuvati. A imamo i drugih stvari kojih se valja čuvati, recimo da se one loše površine, da se te loše površine idu pošumljavati i onda da se tu zapravo oduzima dio ne samo loših površina, nego i močvarnog i različitog drugog tla koji ima jasno svoje mjesto u ekosustavu i de facto mi onda ako i to pošumljavamo na silu, onda ćemo možda mnoge od ovih ugljičkih spremišta prirodnih uništiti. Tu trebamo jako paziti. Zatim, osim dakle tih močvara i mokrih područja, imamo i tresetišta koja su isto ugrožena i to isto moramo sačuvati. Međutim, ako kažemo ljudima da su te površine neprocjenjive vrijednosti i da su to vrste prirodnih prirodnih spremišta za ugljik, onda da, ali što im to vrijedi kad se zna koliko se daje poticaja, odnosno koliko im se financijski isplati pošumljavati S druge strane, ovi koji imaju, koji su vlasnici tih močvara i tih tresetišta, ne dobivaju nikakve milijune za to, da, za te površine. Prema tome, problem je. Povijest nas je naučila da ta vrijednost nije direktno bila od koristi vlasniku i zato nisu ni pružali neki otpor da se to prenamjeni to zemljište. A osim toga znamo da nije bilo ni baš uvijek najjednostavnije živjeti na takvim područjima. Međutim, nemojte me krivo shvaćati, ja se naravno zalažem za ovo što ste vi iznijeli, ali vi morate naravno predobiti ljude za to što radite. Isto tako je direktiva o habitatima i ja isto pokušala tu nešto učiniti na suzbijanju posljedica klimatskih promjena. I e, vidite, mi smo u Irskoj imali različite situacije gdje smo zbog toga došli do suda i to nismo multinacionalne korporacije vukli pred sud, nego nacionalne kompanije koje su na kraju zbog tih prenamjena ilegalnih zemljišta morali platiti visoke kazne i to nadali smo se i čak ima prijeti mi zatvorska kazna. Međutim, nadali smo se da će to biti recimo jedna presuda koja će druge upozoriti, koja će ljude odvratiti od takvih rabota. Ali, drugim riječima, ako želite u nečem uspjeti, morate ljudima to objasniti, pridobiti ih na svoju stranu. I morate s vama skupa htjeti svjesno neke stvari raditi, morate ih uvjeriti i de facto je to ono što ja radim među svoje zemlje, među svojim ljudima i pokušavam im objasniti zašto treba sačuvati i te loše površine, te landove, te močvare i te tresetišta. Ne sad zato što nam tu prijeti kazna od pola milijuna eura ili eventualno tri godine zatvorske kazne, nego zato što se zna da recimo su to vrlo bitni bitna područja koja ako uništimo nećemo uopće pomoći okolišu. Mi ćemo čak recimo, čak i prije nego što su ovi zaštitnici okoliša znali što to znači, e, oni ljudi na tim područjima su reciklirali gomile stvari, oni su na tresetištima nalazili toliko vrijednih resursa i od toga su mnogi živjeli. A da ne kažem da su to prirodni, prirodna skloništa CO2 koja to apsorbiraju. Hvala lijepo. Samo jedan mali zahtjev molim vas da nitko ne govori više od nego što je to naš izvjestitelj govorio, ja bih vas lijepo molio. A sada želimo pozdraviti gosta, gospođu Miller iz pokrajine HAP. To je jako lijepo da ste s nama. I, a sada riječ dajemo gospodinu Andriju, a potom gospodinu Eknju. Dakle, prvo, gospodin Andriju. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja bih htio zahvaliti gospođu Köstinger na predstavljanju svog mišljenja. Ja se slažem sa sadržajem njenog rada. Iako je to vrlo tehnički dosije, to smo vidjeli iz njenog izlaganja. Ja bih htio reći da se slažem sa onim dijelovima prijedloga komisije gdje se pokušavaju ostvariti e, obveze Europske unije koje je ona preuzela e, u Pariškom sporazumu i kada se radi o potencijalu poljoprivrede i šumarstva u tom sektoru i to se kaže u izvješću. Kao izvjestiteljica ja smatram da je važno da e, ti sektori što više doprinesu smanjenju emisija CO2 i da možemo na najbolji način e, izračunati e, koliko se apsorbira emisija CO2 pri korištenju zemljišta i Htio bih naglasiti u ovom trenutku da prijedlog komisije nije dovoljan kada se radi o uzimanju u obzir e, doprinosu šumarskog sektora u tome, jer vidimo da to doprinosi izradi održive, održivog ekonomije. Ne samo da bi trebali imati negativne kvote, već isto tako bi trebali moći prenijeti e, više, e, više transakcija izvan tog sektora. Što se tiče referentne vrijednosti, tu treba u potpunosti uvažiti održivo upravljanje šumama koje vrši svaka država članica. Slično mi se čini da je važno naglasiti ulogu svake države članice i komisije pri uspostavi referentne vrijednosti za šume. Svaka država članica bi mogla dobiti zadaću da e, vidi kakva bi bila referentna vrijednost šume za, tu državu i oni bi uzeli e, tu e, političku odgovornost, a Europska komisija bi onda preuzela tu odgovornost e, praćenja. Hvala vam. I Hvala lijepo. sad gospodin ja vas želim samo podsjetiti ovaj odbor da Evropska unija nema nikakvu nadležnost nad šumarstvom i upravljanjem šumama u zemljama članicama. Prema tome, gospodin Flanagan se uopće ne mora brinuti što da Evropska unija želi svojim mjerama pošumljavati u Irskoj površini makar i na silu. To je stvar irske vlade. Ako oni žele zasaditi drveće zato što smatraju da je to potrebno jer nemaju dovoljno stabala, zato što su to čistili recimo za krumpirišta i ostalo, onda je to njihova odluka. A želim vas podsjetiti da je puno poljoprivrednika u Velikoj Britaniji Mm, njima je kazano da je jako loše ako oni nas budu sadili drveće ili druge stvari radili na različitim tim lošim površinama. Ali oni koji se nisu ogluš, koji su se oglušili o to što im se govorilo i koji su išli to zasjaditi, su vidjeli da je manje za manje od deset godina stvari su jednostavno propale i istrulile. Ako želite recimo graditi kuće od drveta, vi znate da morate isto tako puno stvari napraviti napraviti i pripremiti ni na tlu i temelje i sve ostalo. inače, ako ne budete na pravi način pripremili, zaštitili, vama će insekti ostalo požderati, to će stronuti i nestati. Ali ono što mene muči je peta linija, ovo recimo monitoring i izvješćivanje o emisijama staklenih sklitkih plinova. Da pogledamo recimo moju farmu, znači ja bi trebao procijeniti koliko CO2 ja emitiram, znači trebam svaki dan mjeriti svoje traktore i vidjeti koliko tog izlazi iz njih. Onda moramo pokušati vidjeti koliko ide recimo kolika je stopa onog što zagađuje atmosferu iz svih naših usjeva. Znači to moramo dnevno, tjedno, mjesečno inače izračunavati i zbrajati. Onda moramo vidjeti recimo gdje još dolazi do E, naših emisija štetnih, ako imamo primjerice uzgoj stoke ili ako imamo recimo mliječne krave ili muzare ili ako imamo koze, ovce ili slično, kako tu ide. Onda moramo pogledati naravno i e, kako izgleda dušički oksid iz različitih grahorastih i ostalih povrća koji dolaze, pa onda ne možemo i to više uzgajati ili barem ne možemo, barem ne smijemo koristiti nijedan pesticid, pa će ne prema tome, jer iz toga izlaze stetne e, emisije. Prema tome, onda će nam jednostavno sve naše usjeve pošterati nekakvi nametnici i neće biti nikakve žetve. Dakle, vidite u čemu su se sad naši poljoprivrednici našli od izračuna do kompletnog gubitka. Hvala. Sada gospodin Caputo. Grazie, Presidente. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije svega želim e, zahvaliti e, kolegi Kostingeru e, za izvrstan, izvrsno obavljen posao. Što se tiče integracije sektora Lucefa u politiku zaštite klime u okviru Europske unije 2021. je fundamentalni faktor, odnosno element jedne dobre klimatske politike koje usmjera očuvanje sustava. Želim naglasiti tri stvari. Na prvom mjestu mislim da je potrebno ne samo temeljiti se na pozitivnim e, efektima zaštite e, klime e, putem mjera šuma, nego i ublažavanja ublažavanja klimatskih posljedica putem održivih prakse. Druga stvar, smatram da korištenje održivih biomasa u u smislu okolišne politike u Europi e, mora biti poštivano kada se uzmu u obzir kriteriji kojima se na kojima se temelji zaštita šuma unutar država članica Europske unije. Treća stvar, kao što sam već rekao u svojem izvješću o fo mislim da delegirani akti moraju biti korišteni samo e, za e, esencijalne dijelove e, ovog zakonodavnog akta o kojem se govori. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja zahvaljujem e, gospođi Kestinger na odličnom radu i podržavam e, njen pristup. a u prijedlogu uredbe o LULUCF-u brinu me naročito dvije stvari koje ću ovdje iznijeti i molila bih njenu podršku kao izvjestiteljice. E, prvo, u članku 8. prijedloga uredbe koji se odnosi na način izračuna odliva emisija navodi se kako će se novi referentni nivo za šume određivati temeljem nastavka dosadašnje prakse i intenziteta upravljanja šumama kako je za nacionalne šume prema vrsti i dobnom razredu dokumentirano od 1990. do 2009. godine. Od 1990. godine pa sve do mirne reintegracije 1998. godine veliki je dio Hrvatske tijekom Domovinskog rata bio pod okupacijom srpskih snaga te je računanje intenziteta budućeg gospodarenja šumama u periodu 2021.-2030. godina na temelju podataka dinamike intenziteta iz perioda 1990. do 2009. godina za Hrvatsku neprihvatljivo. Hrvatska u tom razdoblju nije bila u mogućnosti upravljati šumskim područjima, a moram napomenuti da je to razdoblje bilo popraćeno i pljačkom drvnog bogatstva od strane Srbije za što još Hrvatska nije dobila obeštećenje ali nismo bili u mogućnosti upravljati ni nakon rata zbog posljedica koje je rat ostavio u pogledu minski zagađenih i minski sumnjivih područja, zbog uništene i devastirane šumske infrastrukture, depopulacije, manjka radne snage u šumski bogatim područjima i drugih razloga. Zbog toga ću amandmanima zatražiti da se u tom dijelu predvidi iznimka za Republiku Hrvatsku i očekujem naravno podršku i ovog odbora. Drugo na što želim upozoriti jest da e, mi se prijedlog uredbe čini e, nepravedan e, jer se penaliziraju države koje održivo gospodare šumskim bogatstvom. Države koje su do sada imale održivo gospodarenje šumom sa politikom održavanja površina šuma nisu kreditirane fleksibilnostima predviđenima uredbom. Republika Hrvatska ima LULUCF odliv skoro 25% emisija sektora izvan ETS-a, a u ovoj fleksibilnosti može koristiti samo 0,5%. Hrvatska primjerice s obzirom na visoku rasprostranjenost šumskih površina nema značajnih mogućnosti niti planova u aktivnostima pošumljavanja osim na postojećem šumskom zemljištu. Od te ukupno trenutno raspoložive površine za pošumljavanje na teritoriju Republike Hrvatske najveći dio se nalazi pod režimom Natura 2000 ekološke mreže koji ne dozvoljava mijenjanje postojećih stanišnih tipova do čega bi aktivnostima pošumljavanja bez sumnje došlo. To dovodi do novog međusektorskog problema jer je udio ukupne površine Republike Hrvatske obuhvaćen ekološkom e, mrežom Natura 2000, drugi najveći unutar Europske unije te iznosi oko 36% njenog kopnenog dijela. Nadalje, Hrvatska je imala smanjenje emisija u poljoprivredi od 38% u 2012. godini u odnosu na 1990. godinu, dok su se ukupne emisije smanjile za 21% smanjenje emisija u poljoprivredi rezultat je smanjenja broja mliječnih krava i biljne proizvodnje i povezane primjene gnojiva. ne moram niti reći koliko je to devastirajuće za ruralne prostore. dakle mi ne možemo planirati pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta već je jedino e, rješenje njegovo privođenje poljoprivrednoj proizvodnji. države članice koje su očuvale svoje šume i bioraznolikost te koje e, održivo gospodare svojim šumskim površinama ne mogu biti zadovoljne ovim prijedlogom uredbe i zbog toga bi prijedlog uredbe trebao uzeti u obzir specifičnosti tih država članica te bih voljela da e, to ugradimo i u ovo izvješće. Hvala lijepo. E, hvala, gospodin Ja bih se htjela zahvaliti kod gospođe Köstinger na izvješću ali bih pritom i nekoliko još e, dao napomena koje možda idu u drugom smjeru. Kao prvo, ne moramo tako sve skupa uljepšavati. Naime, vidite, ovo sve tu može biti samo jedan mali, mali dijelić rješavanja klimatskih problema. Sve što je u vezi s poljoprivredom i šumarstvom. I mene se čini da, ali ovdje to tako zvuči da ako mi sada poljoprivredu i šumarstvo u to uvežemo, involviramo, da ćemo onda riješiti sve klimatske probleme, a to baš i nije tako. Jer vidite, meni se čini da kompletne, recimo, njemačke šume sa svim svojim potencijalom, pozitivnim ili negativnim, glede klimatskih promjena, ne mogu ništa napraviti u odnosu na jedan, recimo, dnevni rudnik. Prema tome, ne treba to tako previše optimistično gledati. Vidite, kod, kad je u pitanju redukcija CO2, kako će onda recimo to u jednoj zemlji, kako ćemo to sve nadoknaditi kad se u nekakvoj drugoj zemlji recimo vrši i dalje veselo kompletno rašumljavanje, krčenje šuma i kako ćemo onda s time to nadoknaditi. Tako da mislim da zapravo neki žele jednostavno, imam dojam da se neki žele sa ovim ovakvim aktima i zakonskim uredbama samo riješiti svojih obaveza a da to nije nužno baš svrsishodno i nije nužno ona prava stvar koja će riješiti klimatske posljedice promjene i tu moramo biti kritičniji. A inače što je rekla gospođa Köstinger, mislim da moramo tu neke stvari ograničiti. Naravno da je korištenje drveta u načelu CO2 neutralno, ali negdje se to ipak mora upisati i uračunati. Kad govorimo o bioenergiji, onda isto negdje moramo te CO2 emisije uračunati i pripisati nečemu. Čak i ako su ako vidimo da se to u tokom desetljeća recimo mijenjalo na pozitivno, ipak ne možemo biti kompletno neutralni kad su recimo bioenergije u pitanju. Isto su i druge već rekli, recimo zelene površine, močvare i sve ono što su nazvali bedlancima, dakle ne baš dobrom površinom za njive i obradu poljoprivrednu, to su ipak površine koje su jako bitne za CO2 jer prirodno apsorbiraju i čuvaju CO2 i moću još nešto reći gospodinu Egnju, koji je rekao da će recimo drvene kuće prije ili kasnije insekti napasti pa će to jednostavno nestati. Moja obitelj ima kuću od drveta koja je izgrađena hiljad, 1650. A vidite, u ono doba nije bilo nikakvih kemikalija ni ničeg s čime smo to mogli obraditi i pripremiti. I samo vidite, to je živi dokaz da ako se to dobro radilo, ne znam kako je kod vas u zemlji, ali u Njemačkoj je to apsolutno moguće, dakle da takva jedna kuća stoji, evo sad 350 godina u biti. Prema tome, vidite, Mislim da su to materijali koji su opstali, a isto tako su to stvari koje drže CO2, a ne emitiraju dalje. Hvala lijepo. A sada gospodin Des. Hvala vam gospodine predsjedavajući. I hvala lijepa Elizabeti Kestinger na ovom nacrtu kojeg nam je predložila. I moj klub zastupnika može ga i podržati u ovom obliku. Vrlo mi je drago što se Elizabeth Kösinger bavi s ovim dosijom. Kao što svi znamo, ona dolazi iz Austrije, a Austrija ima vrlo održivu poljoprivredu i šumarstvo i stoga je to izuzetno primjerena osoba da se bavi s ovim dosijevom. E, gospodine Martine Horslinger, ja sam dosta iznenađena, ovisno o tome o čemu ovdje raspravljamo ako se o nečemu ne govori na negativni način, da ti nisi zadovoljan. Ne, trebamo se veseliti s onime što je i u redu, nije sve što postoji na svijetu loše. A kada se radi o održivosti, mi znamo, dakle, to dolazi 1713. je jedan njemački rudar, gospodin Karlovic, prvi put to i napisao, taj princip održivosti. On je napismeno rekao da ne smijemo uzeti šume više nego što u šumi može izrasti. To je dakle to drživo gospodine šumama i tu se, dragi Marta, ne slažemo po tom pitanju. Ako se koristi drvo, onda to doprinosi smanjenju e, emisija stakleničkih plinova. I ja mogu iz moje regije reći da e, imamo već stoljećima Eh, kod nas kvalitetno tlo eh, koje upija emisije i tamo je područje i dalje jednako lijepo kao i u prošlosti i možete vidjeti tamo i mnoge drvene kuće. Kada koristimo drvo, onda doprinosimo smanjenju emisija CO2 zato što se dok se koristi to drvo upija ugljični dioksid. S druge strane bi isto tako trebali podržati mjere za pošumljavanje. Ja sam već jednom izvijestio o tome početkom 90. godina u Brazilu smo održali jedan projekt pošumljavanja, to smo sufinancirali zahvaljujući donacijama i uvijek mi je tako drago kada dođem tamo i kada vidim te šume. Kada podržavamo takve projekte, onda doprinosimo time da se e, ne krče dalje šume, već da imamo šumu e, sa vrstama staba koje možemo koristiti. Isto tako kada se krče šume, onda se oslobađa jednaka razina CO2 kao kada spaljujem e, drvo u kaminu. Dakle, trebamo iskoristiti to drvo koje raste, koje nastaje i tu imamo mnoge pozitivne primjene za to. Mislim da bismo se trebali pobrinuti za to da se poboljša način na koji iskorištavamo drvo. Ono što je rekla Marijana Petir, e, njen zahtjev bih htio podržati. Kada se e, određuju izračuni, onda se naravno moraju uzeti u obzir e, događaja iz povijesti. Ja se slažem i sa Elizabeth Kösinger koja kaže da poljoprivreda i šumarstvo nije problem, da je to sastavni dio rješenja i da ta dva sektora mogu dati, mogu dati dobar doprinos tome da se oslobađa manje CO2 iako sam ja dosta općenito skeptičan što se tiče cjelokupne te rasprave oko e, emisija CO2. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Danas e, je ova rasprava doista san e, svakog zastupnika. LUCEF je vrlo važan za Europu, a i za Finsku i to je za nas isto tako naravno vrlo važno. Ja bih htio zahvaliti gospođi Müller i gospođi Kestinger e, koja je doista spomenula ona najvažnija pitanja vezana uz prijedlog komisije. Politika Europske unije bi trebala imati za cilj da se poštuju pravila, dakle da se zadrže šume kao spremnike ugljika i da se ne dovodi u pitanje njihova uloga. Komisijin prijedlog sadrži jedan vrlo važan element u članku broj 8. Tu se govori o referentnim vrijednostima za šume, za obračun u državama članicama. Mi znamo da u nekim državama članicama imamo mnogo šuma, da su neke države članice već provele neke mjere u prošlosti i e, smatram da e, ovaj način izračuna zapravo nije aktualan. Kako je to moguće? Pa zapravo treba dvije različite stvari uzeti u obzir pri izračunu u komisijnom metodi kalkulacija imamo dosta problematičnih elemenata. Naime, to ne potiče države članice na održivo upravljanje šumama. Tu dolazi doista do velikih kontradikcija. Govori se isto tako mnogo i o biomasi. Htio bih izraziti podršku Elizabeti Kestinger koja traži da se izračun temelji na aktualnim e, brojkama kako bi se mogli izbjeći ovakvi nedostaci. Ja ću sigurno podnijeti nekoliko tehničkih amandmana, ali e, tekst u načelu e, mi u potpunosti odgovara i da se većinom slažem sa izvjestiteljicom. Isto tako smatram da bi šumarska politika trebala biti u nadležnosti država članica i da je stoga na njima da donose odluke o tome. Važno je da e, zakonodavstvo Lucefa potiče održivo upravljanje šumama što bi e, omogućilo dalji razvoj šuma i što bi omogućilo im da odigraju svoju važnu ulogu kao spremnike ugljika. Isto tako je vrlo važno izraditi propis Lucefa kako bi oni uvažili e, ulogu upravitelja šumama i vlasnika šuma Evo, kao što sam rekao, ja ću podnijeti nekoliko manjih amandmana, e, primjerice kada se radi o proizvodima izrađenima od drva, e, to je nešto što treba e, biti sasvim dio posebne kategorije pri izračunu. I hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, ja bih htio zahvaliti gospođi Kestinger na njenoj obradi ovog vrlo tehničkog i složenog dosijeja i e, to nam daje mnogo prednosti. Naravno, e, korištenje zemlje, održivo korištenje zemlje je vrlo važno kada se borimo protiv klimatskih promjena. Mi bi trebali e, biti transparentni, trebali bismo imati zajednička pravila, pa makar i ako se razlikujemo, kao što su neki rekli, šume imaju važnu ulogu zbog fotosinteze, ali i poljoprivredna područja to imaju jer imamo tu određene regulatorne elemente za okoliš. Održivo upravljanje šumama nam može omogućiti da zadržimo tu težu u klimi. Treba imati globalnu viziju. Poljoprivredna područja i šumarska područja njima treba posvetiti dovoljno pažnje. To nisu dva suprotna pojma, treba više inzistirati na komplementarnosti trebali bismo izraditi preporuke, jer naravno države članice trebaju zadržati tu glavnu kontrolu. E, Nikola Kaputo je malo prije dobro rekao, mi tu se trebamo baviti sa svim elementima veznim u šume i ovo pitanje šume je doista vrlo važno zato što se šume ne razlikuju, šume jako razlikuju po državama. Ne možemo dakle usporediti njemačku šumu, hrvatsku šumu, finsku šumu, francusku šumu. Ne možemo usporediti niti tajgu sa tropskim šumama ili sa savanom. Dakle, svaka država članica mora moći samo e, sama potomačiti ove propise na odgovarajući način, ali uz jedan zajednički okvir. Hvala vam. Pan je guvnim E, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala i izvjestiteljici gospođi Kestinger. Mm, ona je spomenula mnoge točne i ispravne stvari u mišljenju i ja ću naravno pokušati u nadležnom odboru Envi mnogo toga što je ona danas iznijela uključiti pri izradi mog izvješća. Samo sam pomalo iznenađen. To sad doista moram e, otvoreno reći. Vidim ja tu dva kluba socijalista predamnom. Kada čujemo ono što je rečeno jučer na večer, što je rekao kolega Brennan, Dakle, svima želim reći da sve ono što sam ja predložio što se tiče šumarstva, što se tiče jačeg uključivanja država članica, što se tiče promjene e, referentnih godina, kolegica Petir je spomenula primjer iz Hrvatske, onda bih e, kolegu Andriju i kolegu Kaputo ipak zamolio, sada kada sam vas čuo što ste danas rekli, iako mislim da imate pravo što se tiče smjera, ali molim vas da vodite tu raspravu unutar kluba socijalista, jer jedno je neprihvatljivo. Dakle, da se govori o šumarstvu, i da se tu pravite kao da zastupate interese šumarstva, a da onda u odboru za okoliš govorite suprotno. E, dakle, mene jako zanima ta rasprava unutar e, kluba zastupnika socijalista, a ja ću pokušati mnogo od toga što sam ovdje čuo uključiti u svoj rad. Hvala vam lijepa. Pan Kolega Donta, hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja bih htio pozdraviti rad kolegice Kestinger, to sam učinio jučer na sastanku odbora Envi. Neko rekao sam hvala i Norbertu Linsu. Ja podržavam e, nju e, vezano uz osnovno načelo subsidijarnosti kada govorimo o politici šumarstva. Što se tiče e, referentne vrijednosti za šume, dakle nacionalne referentne vrijednosti iz članka 8 tu se slažem potpuno s onim što je rekla kolegica Kestinger. E, dakle, jedna vrijednost koja se temelji na povijesnim podacima, po mom mišljenju, vodi sa sobom dvije mane i to bi moglo e, ugroziti sporazum iz Pariza. Naime, povijesni temelj ugrožava one države koji su nedavno uveli mjere za održivo gospodarenje šumama, a to bi se tako obeshrabrilo druge države članice da usvoje sličnu politiku, a zapravo Europska unija ih poziva upravo da to učine i onda bismo imali krivi izračun. Imamo i druge politike koje potiču korištenje biomase, a istodobno i održivo e, skladištenje ugljika. Drvo ispunjava ta dva uvjeta. To može biti e, jedan element našeg energetskog miksa, naše energetske politike, jer je drvo obnovljiv resurs a istodobno e, drvo bi se moglo koristiti i e, u području gradnje kao e, vrlo adekvatan materijal koji nam nudi mnogo prednosti i koji istodobno skladišti CO2. Moramo biti dosljedni između naših različitih politika. Ne možemo ovdje se zalagati za jedno, a na nekom drugom mjestu se zalagati za suprotno. Mi se zalažemo jako snažno za e, poticanje kružnog gospodarstva i tu moramo biti vrlo dosljedni. Ali slažem se s time da se trebaju referentne vrijednosti šume definirati na e, trenutnim naporima vezano uz mjere koje se provode, a ne na tom povesnom temelju, jer to jednostavno više nije u skladu sa e, trenutnom stvarnošću. Hvala. Kolega Des. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, dvije kratke primjedbe. Jedno vezno za ono što je rekao Norbert Linz. Kada govori o izjavama socijalista, onda mu se čini kao da tu postoje dva kluba zastupnika. To se vidi iz samog imena, dakle, oni se zovu socijalisti i demokrati. Dakle, to jesu zapravo dva kluba. A osim toga sam htio još izdati jednu drugu primjedbu. Please, please repeat. Please repeat. Lieber Kollege Tarabella, ich frage mich bloß... Dragi kolega Tarabella, ja se uvijek pitam za socijaliste nisu demokrati, budući da se govori o socijalistima i demokratima. I onda jedna druga primjedba, e, što sam zaboravila spomenuti pri prethodnom javljanju. E, kod takvih izračuna bi se isto tako trebalo voditi računa o tome da su pojedine države članice u protiv nekoliko desetljeća jako naporno pošumljavale svoje teritorije. Ja znam da u Njemačkoj danas imamo 1 milijun hektara šume više nego prije deset godina. Tako nešto isto tako treba uzeti u obzir pri izračunu. Pan posel Agnju. Thank you for uh, Hvala vam lijepa. Prvi put je Timberhouse govorio u ime kolege. Što se tiče e, drvenih zgrada, e, one su većinom izgrađene na nekakvim kamenim temeljima. E, to je moje osobno e, iskustvo. U umjerenoj klimi Dakle, drvene zgrade e, će za deset godina propasti u Skandinaviji. Takve zgrade su popularne, međutim tlo je vrlo solidno, vrlo čvrsto u takvoj klimi, ali morate shvatiti da drvo, e, organski materijal ima svoj život i, ili će e, dakle e, drvo rasti i propasti, strunuti i um, ispuštati CO2 ili ćete ga koristiti kao konstrukcijski materijal, ali na posjetku će i to drvo istrunuti osim ako nije tretirano sa vrlo snažnim materijalima. jer drvo ne traje vječno i zapravo će popustiti pred CO2 i strunuti nakon nekog vremena. U svakom slučaju, hvala. A sada bismo željeli zamoliti predstavnike komisije iz glavne uprave za klimu da nam se obrati. Imate riječ, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Izvrsno je evo e, čuti da se ovdje u ovom odboru e, raspravlja ovom prijedlogu. Zahvaljujem izvjestiteljima na njihovom radu. Samo želim e, naglasiti da se drugi puta razgovara da se u parlamentu sa kolegislatorima. Države članice implementiraju pravila koja su vrlo slična onima u ovoj uredbi u trenutnom drugom periodu pod protokom iz Kiota. Vrlo važno reći da nema obaveza za poljoprivrednike i šumare, a ono što države članice implementiraju ide izvrsno i kompletno je kompatibilno sa svim pravilima reformama. Također je u skladu sa poljoprivrednim sektorom, ne ograničava Mm, nema nikakve dakle posljedice na mm, dostupnu sigurnost hrane i mm, mi apliciramo ista pravila za period 2020. Vrlo je slično onome što trenutno e, imamo. E, u ovom trenutnom periodu implementacije države članice poboljšavaju nadzor i e, odgovornost za različite sektore, uključujući za poljoprivredna područja, za pošumljavanja i upravo i zbog toga komisija također predlaže uključivanje ovih aktivnosti u mehanizme e, fleksibilnosti Lucefa prema ciljevima dijeljenja napora Uključujući LULUCEF u klimatske ciljeve do 2020. mi uzimamo u obzir e, dvije strane istog novčića. S jedne strane postoje emisije iz poljoprivrednog područja, s druge strane e, korištenje tla i pošumljavanje zapravo doprinosi poljoprivredi koja onda u tom slučaju može biti dio rješenja. Posebice e, se to vidi u kroz ovu fleksibilnost koju mi e, osiguravamo. Ta fleksibilnost e, raspon te fleksibilnosti se e, zapravo temelji na određenim opcijama, troškom učinkovitim opcijama koje ublažavaju negativne posljedice i to je po našem mišljenju vrlo važno. Druga stvar koja je bitna jest e, pitanje šuma u ovom području. Prijedlog komisije kompletno poštuje e, državne politike, država članica što se tiče šuma pošumljavanja i države članice mogu same izračunavati e, referentne razine koje se odnose na šume i zapravo države članice su e, predložile te granice e, pod protokolom iz Kjota jer to dopušta državama članicama da uzmu u obzir konkretne karakteristike svake države članice pojedinih situacija. Međutim, A bitno također reći da je ovo proces e, pod Europskom unijom i e, komisija i predlaže dakle da Europska unija upravlja tim procesom. E, naravno više će se detaljnije raspravljati o tome kako će to biti učinjeno. A nadalje još jedna stvar prijedlog uzima u obzir koristi proizvoda drva, također upravljanje E, travnatim površinama i opet e, rekao, žele bih naglasiti da je prijedlog komisije kompletno u skladu sa državnim prisumom e, upravljanju šumama, omogućuje gospodarstvu da raste i zapravo potpuno u skladu sa ciljevima sigurnosti hrane. Hvala vam lijepa. U redu, hvala. Gospođo Kestinger, izvolite. Hvala vam lijepa. Želim srdečno zahvaliti na mnogim pozitivnim primjedbama i htjela bih doista podržati sve ono što je protivno dodatnog birokratskog opterećenja i sličnih stvari, zato što to smatram izuzetno važnim. Imamo milijune privatnih vlasnika šuma koje doista e, značajno doprinose e, stanju naših šuma i e, tom dobrom i pozitivnom razvoju. I mislim da tome trebamo voditi računa, a ne da ponovno pokušamo regulirati nešto što onda neće uopće funkcionirati. Kratka primjedba upućena gospodinu Flanaganu. Ja se slažem s onime što se tiče tesetišta i močvara u potpunosti. Ja smatram da je to izuzetno važno i ovdje se ne radi o tome da želimo e, zastupati neke poljoprivredne modele e, koji se temelje na e, izabljivanju. Ne. Mislim da je vrlo važno da vidimo što je već učinjeno na e, području poljoprivrede gdje e, funkcioniraju poljoprivredni programi i da to treba uzeti u obzir u izračun. A e, močvare, ono što je spomenuo gospodin Flanagan, to je nešto što je obvezujuće i stoji u prijedlogu o lulucef To je meni vrlo važno zato što ta područja doista nose sa sobom značajan okolišni, značajnu okolišnu važnost. što se tiče drvenih kuća. Tu se radi o onim drvenim kućama kao što smo ih nekad gradili. Evo, do 2018. godine u Austriji imamo projekt izgradnje najveće drvene kuće, 84 metara visoko sa 48 e, katova. To je e, tehnologija budućnosti koju bismo trebali potaknuti i onda si uopće ne moramo, onda se uopće ne moramo brinuti o propadanju drva. Drvo ima mogućnost zamijeniti bilo koje je drugo e, fosilno gorivo i to je nešto što ja zastupam zato što bi to mogli bolje iskorištavati i primjerice za izgradnju socijalnih stanova i mislim da je to doista inovacija koja je usmjerena ka budućnosti. Što se tiče onih točaka koje je spomenula gospođa Petir i drugi, referentno razdoblje 1990. do 2009. godine sam ja uklonila upravo iz ovih navedenih razloga jer smatram važnim da tu ne dođe do nepravednosti. Moj prijedlog je bio taj da strategiju o bioekonomiji i strategiju o bioraznolikosti tu uključimo u sve to. Dakle, da ta povijesna razdoblja prepustimo povijesti i da više gledamo na budućnost. Što se tiče onoga što je rekao gospodin Hojsling, e, trgovanje emisijama se uređuje u sustavu ETS, tu se govori i u ne ETS sektoru, e, tu je on napravio jednu pomalu pogrešku. E, ovo je obnovljiv resurs, on je u nadležnosti država članica, kada vidimo koliko ministar iz redova zelenih ima u Njemačkoj, onda se moramo postaviti e, doista i pitanje hoće li oni napraviti slične pogreške kao i on kada on tako negativno govori. Isto tako mislim da je vrlo važno da je šumarska politika i dalje u nadležnosti država članica. Predstavnik komisije je i e, što se toga tiče vrlo jasno izrazio taj stav. Mi pokušavamo sve više regulirati klimu, poeuropeizirati tu temu, ali to neće funkcionirati. Nadležnost treba prepustiti državama članicama, to je nešto što ja smatram doista ključnim. E, posebice oni koji upravljaju šumama točno znaju što treba napraviti kako bi se e, taj resurs mogao sačuvati i za sljedeće naraštaje. I mislim da ćemo mi ovdje kao odbor za poljoprivredu se snažno boriti protiv toga da imamo jedno rješenje za sve i takve slične fantazije jer sam ja uvjerena u to, a i uvjerena u to, a i brojke nam tu kažujemo kažu da imamo pravo. Više raste šuma nego što se iskorištava i oni koji kažu da moramo sve to regulirati, e, to da se smatram velikom pogreškom. I mislim da ćemo mi ovdje u odboru biti snažan glas za šume, za upravitelje šumama i za održivo gospodarenje šuma. E, Hvala vam lijepa. Mi razumijemo da se ovaj poziv da dođemo vidjeti tu zgradu ne odnosi samo na gospodina Agnja, nego i na nas sve. U svakom slučaju rok za amandmane 27. ožujka, jedan popodne. I posljednji zahtjev prije nego što se zahvalimo. Možete li sastaviti maleni popis za nas sa e, vrlo vjerljivim argumentima e, koje ste predstavili pri predstavljanju svog izvješća. To bi bilo izvrsno. E, zahvaljujem na vašem radu, na raspravi. Evo sa ovime, dakle, ćemo zaključiti naš sastanak. Imat ćemo dvominutnu pauzu i započeti E, sa sastankom koordinatora za najviše tri minute.